Colleghi, abbiamo dei voti da fare. Avete tutti la scheda di voto? Dobro jutro želim. Imate li svi eh, pripremljenu opremu za glasanje? Odlično. Kao što znate, gospođa Zvana, njeno je glasanje odgođeno, znači imamo dva predmeta. Prvi je ovaj eh, gospođe Sofije Ribeiro, vidim da je već eh, među nama i drugi je predmet Anželi je a vidim da je i ona ovdje. Hvala vam. Dakle, ukoliko ste spremni za glasanje možemo krenuti. Allora, cominciamo con il compromesso. Prvi je kompromis broj 1. Votato tutti? Chiusa la votazione. Jesmo li svi glasali? U redu, usvojeno. Kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Kompromis broj 2. jeste li se glasali? Zaključujem glasanje. Kompromis broj 3. Otvaram glasanje o kompromisu 3. Jesmo li? redu. Čestitam 30 od 30 sve pet. Kompromis broj 4. Otvaram glasanje. Glasanje u tijeku i jeste li u redu? Zatvaram glasanje. Kompromis broj 5. Otvaram glasanje. Kompromis 5. Jeste li glasali svi? Zatvaram. Kompromis šest. Otvaram glasanje o kompromisu šest. Zatvaram. U redu, kompromis 7. Otvaram glasanje. Kompromis sedam. Zatvaram. U redu, usvojeno. Kompromis broj 8. Otvaram glasanje. Votato tutti. Chiusa la votazione. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 16. Kaputo i drugi. Dakle, otvoram glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? usvoja se. Zatim, nastavljamo s amandmanom 18. Tko je za? No, no, 18, Scott. 18, Scott, Kato Braner i drugi. To, to, to vote for the second part una di voto sulla pa- Traženo je glasanje o drugom dijelu, kažem i tajništvo, dakle amandman 18. Ko je za? Tko je protiv? Morat ćemo elektronički. Otvaram elektroničko glasanje o amandmanu 18. Zaključujem glasanje. Odbija se. A sada amandman. Bilo je 12 za, 19 protiv. Oprostite, nije se to ukazalo na ekranu. A sada amandman 28. Ko je za? Protiv. Odbija se. Da provjerimo. Elektronički o amandmanu 28. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 30. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 34. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? U redu. Provjerit ćemo elektronički. Dakle, elektroničko glasanje o amandmanu 35. redu. Odbija se s 19 glasova. A amandman 36 ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbija se. Ista većina. Amandman 37 tko je za, tko je protiv, suzdržani. Tu baš nije jasno, dakle molit ću elektroničko glasanje. Amandman 37 otvoren glasanje. Zatvaram. Odbija se. To je bilo jasno. Amandman 38, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 44, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 46, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 47, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Amandman 68, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Dakle, amandman broj 70, otvoran glasanje. Zatvaram. Odbija sam. Amandman 71. Ne, ne, o tome se ne glasa. Dakle, idemo na 72. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74. Za, protiv, suzdržani, sve se. Amandman 75. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76. Za, protiv, suzdržani, rekao bih da se odbija, međutim, e, elektronička provjera, dakle 76. 7.6. Elektronički otvoren glasanje. Zatvaram. Odbijeno s 19 glasova. Na amandman 79 kaput od koje za, protiv, suzdržani, rekao bih odbija se. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 za, protiv, suzdržano, usvaja se. To jest odbija se. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada konačno e, glasanje o mišljenju s amandmanima. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram. Mišljenje se usvaja. Čestitamo izvjestiteljici i sada drugi predmet. E, Anželik Deraje. Želite li što reći? Ne, idemo izravno na glasanje. U redu. Trenutak, molim, imamo tu... E, izmjenu ljudstva u tajništvu. Klara, ti si super. Jesmo li spremni? Godišnje izvješće Competition. Spremni? Kompromis broj pet. Jesam li dobro rekao? Dakle, glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Sve u redu? Ok. To je velika većina. Kompromis broj četiri. Otvoram glasanje o kompromisu četiri. Zatvoram. Usvoja se. Kompromis broj 6. Otvaram glasanje o kompromisu broj 6. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis broj 7. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. A sada amandman 47. Idemo, se dakle, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Amandman broj 56. Za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada kompromis 8 elektroničkim putem otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 74. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 75. Za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Budin. Tko je za? Tko je protiv? Rekao bih da je odbijeno, međutim provjerit ćemo. Dakle, 68 elektronički. Otvoram glasanje. Zatvaram. usvoja se za dva glasa. 68, dižimo ruke, za, protiv, suzdržano, odbija se. 70, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 71, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 73, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, rekao bih. A sada kompromis 9, e, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 10. Otvaram glasanje o kompromisu broj 10. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 83. Ruke u zrak. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis broj 11, dakle otvoram glasanje o kompromisu broj 11. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 85. Dižemo ruke, tko je za, tko je protiv, suzdržani je, odbija se. 97. Tko je za, tko je protiv, Odbija se, rekao bih. 98. Dižite ruke za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 93. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave. Kompromis broj 1. Otvoram glasanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 6. Ruke u zrak za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Amandman osam Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9. Skot, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 2, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman broj 11. Dižimo ruke za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 12 za protiv suzdržani odbije se. Amandman 18 izvjestitelja, tko je za, tko je protiv, tko je usvaja se, zatim kompromis broj 3, otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 20, dižimo ruke tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržano, odbije se. 25 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 26 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 28 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. 29 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se završno glasanje o mišljenju sa amandmanima, otvoran glasanje. Zatvaram. Čestitam gospođi izvjestiteljici, on želi, želiš li dodati nešto? Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u izradi ovog kompromisa. Sretna sam zbog poljoprivrednika za koje ćemo moći otvoriti nove perspektive u području konkurencije. U redu, čestitam još jednom. Hvala, Anželi. A mi smo na posljednjoj točke dnevnog reda. Zajednička rasprava Agrija i Konta. Javna sjednica o iskustvu programa LIDER. Moramo sačekati e, koji trenutak, jer će doći e, gospodin Grazner, predstavnik komisije. Malo smo prebrzo obavili ovo glasanje i nažalost nisu nam glavni ljudi za ovaj dio sastanka još u prostoriji.